E, imamo pitanje o pridržavanju poslovnika. Gospodin Ostravicius, izvolite. Gospodine predsjedavajući. Previše je bučno. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Austrevicius, bitte. Pitanje o pridržavanju poslovnika gospodina Austrevicius. izvolite. Gospodine predsjedavajući, ako me tko sluša, molim vas da poslušate. Poštovani kolege, prije dvije godine 2. travnja 2014. ovaj dom, Europski parlament, je apsolutnom većinom usvojio preporuku vijeću o uvođenju restrikcije za vize za ruske dužnosnike koji su uključeni u smrt gospodina Magnitskog i Europski parlament je od vijeća zatražio između ostalog i mjere za nametanje zabrane izdavanja viza 32 ruskih dužnosnika koji su odgovorni za smrt e, Sergeja Magnitskog i za e, zataškavanje cijelog slučaja i za e, zaustavljanje njegove udovice. Jučer, gospodine predsjedavajući, Održan je i jedan e, događaj ovdje u Europskom parlamentu u organizaciji jednog našeg e, kolege, člana parlamenta iz e, vrlo uvaženog kluba i želim skrenuti pozornost na to da su tijekom ovog događanja dvije osobe sa takozvanog popisa Magnitski su bile ovdje. To su Pavel Karpov i Andrej Pavlov koji su došli ovamo i održali izlaganja. Ja osuđujem taj događaj riječima Europskog parlamenta. Gospodine predsjedniče, želim eh, skrenuti vašu pozornost na taj problem i također eh, na pitanje dosljednosti naših odluka i pridržavanja istih. Hvala. Hvala kolega Austrevicius. Eh, mi ćemo istražiti cijeli slučaj. Poštovane kolegice i kolege, pred nama je doista dugotrajno glasovanje i moram vam priopćiti da s obzirom na opsežno glasovanje nećemo imati obrazloženja glasovanja koja će se podnositi usmeno, nego će se morati podjeti napismeno. Prelazimo sada na glasovanje. Sporazum između e, Europske unije i Gruzije. Otvoram glasovanje, poimenično glasovanje, izvolite. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Sich zur Geschäftsordnung melden. Ko se želi javiti po pitanju dnevnog reda? Gospodin Kavada. Ça n'est pas un rappel au, au, au règlement président. Ovo nije pitanje pridržavanja poslovnika, nego imamo problema sa E, zvukom, naime ne čujemo prijevod, pa molim da tehničari vide čemu se radi. Hvala. Wer hört die französische Dolmetschung noch schlecht? Čini se da se prijevod na francuski ne čuje dobro. Imamo problema sa zvukom, no čini se da je sada ipak nešto bolje. Evo, prelazimo na drugo izvješće Aziz koji se odnosi na sporazume između EU i Izraela. Pojmenično glasovanje, otvoran glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Jakon Sari, Konvencija o zajemnom pomoći i suradnji među carinskim upravama. Izvjestiteljica ima riječ na dvije minute. Pa Jakon Sari. Gospodine predsjedavajući, toliko je obučno ovdje da vas nisam mogla čuti, ali želimo zahvaliti carinicima koji govore o sporazumu između Hrvatske i Europske unije. Carinici obavljaju važan posao tijekom kojeg spječavaju prijevare i ja se nadam da će Hrvatska pristupiti ovom sporazumu što prije. Hvala vam. Hvala. Imamo poimenično glasovanje, otvoram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Angenommen. Usvaja se. Izveća Le Le Breton Imamo također e, amandman kolege Piherat koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, zatim, e, zaštita prava djece, najboljeg interesa djece na temelju predstavke upućenih u Europskom parlamentu, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim imamo Europski stup socijalnih prava, koji je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Izvješće Cile, Agencija Europske unije za, željeznice. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Utvrđujemo ovdje da je pravni akt usvojen. Prelazimo sada na izvješće bila obarandika. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Pravni akt što se tiče sporazuma Europske unije je usvojen. Zatim sigurnost željeznica isto. No, izvješće Kramer za protiv suzdržani odbija se. Provjera. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Abgelehnt. Ich stelle... Odbija se. A sada izvješće von Njöbhausen. Izvjestiteljica ima dvije minute, izvolite. Mikrofon, bitte. Uključite mikrofon, molim vas. Hvala. Mislim da se svi možemo ponositi Europom e, zato jer ćemo nakon ovoga glasovanja biti prvi na svijetu sa zakonodavstvom koji se spriječava manipulacija mm, važnim indeksima poput Libora i Euribora, a to je jedino omogućeno radom parlamenta. Želim zahvaliti kolegama Niedermayer Fernandez, Kay Swinburne i svim članovima osoblja koje su u tome sudjelovali. Hvala vam lijepa. Hvala kolegice Van Nieuwenhuizen. Amandman 2, tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Glasanje o prijedlogu komisije za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zakonodavna rezolucija, poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. glasovanje. Usvaja se. Izvješće Zlabajova. Dakle, u cijelosti, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Prijedlog rezolucije, amandman 21. za, protiv, suzdržani, odbija se. 49 za. Provjerit ćemo 21. amandman, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Abgelehnt. Odbija se. 49 koji je za. Protiv. Suzdržani? Prepostavljam da je odbijeno, ali provjerit ćemo. otvoran glasovanje. Haben abgestimmt? glasovanje. Odbija se. 66. Izvorni e, tekst u dva dijela. Prvi dio koji je za, protiv, suzdržani, osvaja se. Drugi dio za, protiv, Provjerit ćemo, Otvoram glasovanje. Ham ali abgestimmt? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 68. u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 23. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 24. Provjerit ćemo 23. Otvoram glasovanje. Wir überprüfen Änderungsantrag 23. Provjeravamo amandman 23. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 24 za. Protiv. Suzdržani.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 Odbija se. 1 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 50 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 27. 50. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist... Zatvoram. Odbija se. 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Osam, Poimenično otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Devet, Poimenično otvoram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Die geschlossen. Zatvaram. Usvaja se. Deset, Poimenično otvoram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Zatoram. Usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 243. stavak, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53. poimenično otvoram glasovanje. am abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram. Odbija se. 54. poimenično otvoram glasovanje.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 Usvaja se drugi dio pojmenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 55 za. Protiv. Susrećani. odbija se. 30 do 35 za. Protiv. Susrećani. odbija se. 36 za protiv, suzdržani, usvaja se. 37. Provjera 36. amandmana, otvoram glasovanje. Ham alle abgestimmt? Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39 Ista većina koji prije. 39 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 40 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 41 za protiv, suzdržani, odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 344 izvorni tekst u dva dijela prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, sustrčani, usvaja se. 44 za, protiv, sustrčani, odbija se. 45 za, protiv, sustržani, odbija se. 46 za, protiv, sustrčani, usvaja se. 11 poimenično, provjera 46. amandmana. Otvoram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist... Zatvaram. Odbija se. Elfin... Elfin... 11. Pojmenično otvoram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Zatvaram. Odbija se.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 Amandman 12. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 48 od tri dijela. Prvi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera drugog dijela. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Treći dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Sa 400. izvorni tekst za. Protiv. Nije jasno. Vjerojatno je odbijeno, ali provjera. Otvoram glasanje. Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram. Angenomen. Usvaja se. 405. pet e, pojmenično glasovanje, otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Sada 410. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 434. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. i 14. amandmani za, protiv, suzdržani, usvoja se. Isprike, odbija se, naravno. Htio sam mm, reći da nisam dobro vidio u redu. 15. za, protiv, suzdržani, odbija se. 16. za, protiv, suzdržani, odbija se. 17. za, protiv, Suzdržani? Odbija se. 18. u dva dijela prvi dio poimenično. Otvaram glasovanje. Amali abgestimmt? Zatvaram. Odbija se. Drugi dio poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 19. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 20. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Dokument u cijelosti i pojmeničnim glasovanjem otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Imamo još jedno izvješće Dlabajova. Izvona iz ekstava šesti pojmenično otvoran glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram. Entschuldigung, die Abstimmung ist eröffnet. Isprike, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram. Usvara se. Rezolucija u cijelosti poimenično. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Izvješće Šmit. Razrišnica 2014. 8, do 11 je RF. Pojmenično glasovanje. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani, usvaja se. Osmi. Za. Protiv. Suzdržani. odbija se. 79. izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman treći za, protiv, suzdržani, u se. Prvi poimenično provjerit ćemo treći amandman. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Prvi poimenično otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Deveti za. Protiv. Susjećani. Odbija se. Četvrti poimenično otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Peti poimenično otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Izvorni tekst, stoti stavak za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti poimenično otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Sedmi poimenično otvoram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Zatvoram. Usvaja se. Izvorni tekst se ne razmatra, rezolucija u cijelosti, pojmenično otvoram glasovanje. Ham alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvoram. Abgelehnt. Odbija se. Willkommen zum Bericht Pieper. Izvješće Piper opći proračun Europske unije. Pitanje o pridržavanju poslovnika, izvolite. Thank Hvala. Riječ je o glasavanju o stavku 49. a to je zabrana dodatnih poslova zastupnika. To je bio dio izvornog teksta i zatražili smo odvojeno glasovanje i to je prešlo rok za taj zahtjev. Mislim da je to neprihvatljivo tražiti odvojeno glasovanje o tako važnom pitanju iza roka, iako to je odobrio predsjednik Schulz. Dakle, tražimo da se ne glasuje o stavku 49. o zabrani obavljanja dodatnih poslova od strane zastupnika, no ako se to smatra izuzetnim postupkom i ako budemo glasovali, onda tražimo poimenično glasovanje za taj stavak. Hvala vam. Predsjednik je odlučio da će se glasovati. Mislim da je imao dobre razloge za takvu odluku. Ako se netko o tome protivi, onda treba to učiniti prilikom glasovanja. Dakle, odluka o cijelosti za protiv suzdržani usvoja se. Stavak 13. izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani usvoja se. Drugi dio za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Sada 14. u dva dijela prvi dio za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Drugi dio za. Ne razmatra se. Stavak 18. 14. amandman za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Stavak 23. Poimenično otvoram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 26. u dva dijela prvi dio za, protiv, Susrećani. usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Na desnoj strani ne vidim ništa. Provjera drugog dijela. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Angenomen. Usvoja se. Amandman peti za. Protiv. Suzdržani odbija se. 32. stav izvorni tekst za. Protiv. Suzdržani usvoja se. Amandman 37. povučen. 58. amandman otvoran glasovanjem. Ali abgestimmt? Die Abstimmung ist... Zatvaram. Usvaja se. Hmm. 34. stavak pojmenično otvoram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. 59. amandman poimenično otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Ne razmatra se 40. 63, 36. stavak e, izvorni tekst. E, poimenično otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? zatvaram. Usvaja se. 37. stavak poimenično otvoram glasovanje. Zatvaram Usvaja se. 60. amandman. pojmenično, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. 44. i 45. se ne razmatraju. 15. amandman za. Protiv. Još jednom za, jer socijalisti ne dižu ruke, pa ne vidim. Protiv. Suzdržani odbija se. 31. pojmenično otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 32. pojmenično otvoram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Jesu li svi glasovali? Zatvaram.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 Usvaja se. 33. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 16. i 34. identični u dva dijela prvi dio pojmenično glasanje, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio, pojmenično otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. 35. Bojmenično otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram. Usvoja se. Ne razmatra se 17. 49. stavak izvorni tekst. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 53. stavak u dva dijela prvi dio za, protiv suzdržani usvaja se drugi dio za, protiv suzdržani usvaja se. 54. dakle eh, amandman 46. za, protiv suzdržani Odbija se. 47. amandman za. Protiv. Suzdržani. Usvoja se. Provjera 47. amandmana. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. Drugi amandman. Poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Treći, poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. Osmi amandman, otvaram glasovanje. Isprike, tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 20. i 21. i 48. identični poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. 36. usmeni amandman kolege Pipera. Kolega Piper, izvolite. es geht um den, um antrag zum lux preis. Äh. riječ je o amandmanu za nagradu lux. Postoji jedna studija koja još nije raspoloživa i tu stoji na engleskom. Dakle, e, treba izbrisati riječ deeply, to je prvo, a drugo jest da je rezultat studije bio stavljen raspolagan odboru za kulturu, a nije odboru za nadzor proračuna. Dakle, to je naš amandman. Dakle, briše se riječ dipli u redu. Glasovat ćemo sukladno prijedlogu za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 22. i 49. identični amandmani. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Angenomen. Usvaja se. 72. stavak izravni tekst za protiv suzdržani usvaja se. 73. poimenično glasovanje. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram. Usvaja se. 50. amandman za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 75. stavak eh, izvorni tekst poimenično otvoran glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 25. amandman poimenično otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram. Odbija se. 51. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram. Odbija se. 83. stavak, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84. izvorni tekst u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 86. amandman 29. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 9. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 18. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 26. za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 99. izvorni tekst, poimenično otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. 52. amandman u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 27. poimenično otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. Četvrti, poimenično otvoran glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvoram. Odbija se. 13. Za. Protiv. Poimenično... Suzdržani odbija se. 61. poimenično glasovanje, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram. Usvaja se. 28. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 126. izvorni tekst u dva dijela prvi dio za, socijalisti za, još jednom za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Ali dulje traje ako ne pokazujete kako glasujete. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Deseti za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 54. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 55. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 56. za. Protiv suzdržani, usvaja se. 19. za, protiv, provjerit ćemo. 19. otvaram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 135. stavak u dva dijela prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, Suzdržani? Odbija se. 11. Pojmenično otvoran glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. 12. Pojmenično otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. Odbija se. Rezolucija u cijelosti s amandmanima poimenično otvoram glasovanje. Die Abstimmung ist Zatvaram. Usvaja se. Izvješće Čarnecki. Opće proračun EU, Europsko vijeće i vijeće. Odluka o razrešnici u cijelosti poimenično otvoran glasovanje. Am ali Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čitav tekst rezolucije po imeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Mi smo svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Fistisen. Čitav tekst rezolucije za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Čitav tekst rezolucije po imeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se izvješće Čarnecki, opći proračun EU-a, revizorski sud za, protiv, usvaja se, amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Čitav tekst rezolucije poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usva se izvješće Vistisen, opći proračun EU-a, Europski gospodarski i socijalni odbor, čitav tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se, amandman broj 1, za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Prvi amandman. Teško vidjeti kako su zastupnici glasovali. Dakle, usvaja se. Dva za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Tri za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Četiri za. Protiv. Suzdržani? Provjerit ćemo. Ima dosta suzdržanih, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usve se. Tekst rezolucije poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usva se. Izvješće Makovej, opći proračun EU odbor regija, čitava odluka za protiv suzdržani usvaja se. Amandman broj 1 za protiv suzdržani usvaja se. Provjera. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se 2. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 3 za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 4 za? Protiv? suzdržani, odbija se 5 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi se ne razmatra. Tekst rezolucije poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usva se. Izvješće Čarnecki. Opći proračun u Evropske službe za vanjsko djelovanje. Odluka za, protiv, suzdržani. Usva se. Amandman broj 2 za, protiv, suzdržani. Odbija se.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 usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. četiri za, protiv, suzdržani, odbija se. jedan za, protiv, suzdržani, usvaja se. pet za, e, želite da provjerimo glasovanje o prvom amandmanu, u redu. Jesu li svi glasovali? zatvoreno glasovanje. Odbija se. Amandman broj 5 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 6 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Tekst rezolucije pojmeničnim glasovanjem. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Čarnecki. Europski ombudsman. Odluka za protiv suzdržani. Usvaja se. Rezolucija amandman broj 1 za protiv suzdržani. Odbija se 2 za protiv suzdržani. Čini mi se da se osvojali provjerit ćemo. Drugi amandman. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 3 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo i to. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Četiri za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Pet. Poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Paragraf 22. Poimeničnim glasovanjem. Izvorni tekst. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Tekst rezolucije u cijelini poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Makovej. Opći proračun EU-a, Europski nadzornik za zaštitu podataka, odluka za, protiv, usva se. E, otvaram glasovanje, pomećno glasovanje o rezoluciji. Su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usva se. Sada imamo nekoliko izvješća gospodina Vona. Kao prvo, uspješno financijsko upravljanje nadzor nad agencijama EU-a, stavak 18. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 1 za, provjerit ćemo. Drugi amandman, tko je za? Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 1. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Tekst rezolucije pojmeničnim glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na Agenciju za suradnju energetskih regulatora. Glasamo odluci. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Rezolucija u cijelini, pomjeničnim glasovanjem, otvorom glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usva se. Gospodin Von, Ured tijela Europskih regulatora za elektroničke komunikacije. Glasujemo o odluci za, protiv, suzdržani. Usva se. Rezolucija u cijelini, poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usva se. E, gospodin Von, ured tijela, e, prevoditeljski centar za tijela Europske unije za protiv. Usva se. Rezolucija pojedinačnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Gospodin Von, Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja, glasujemo odluci za protiv suzdržani. Usva se rezolucija, pojedinačnim glasovanjem, otvorom glasanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Gospodin Von, Europska policijska akademija, odluka za protiv suzdržani usvaja se. Rezolucija u cijelini, poimeničnim glasovanjem, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Gospodin Von, Evropska agencija za sigurnost zračnog prometa, odluka u cjelini za protiv suzdržani usvaja se, rezolucija u cjelini, poimenični glasovanje, otvaram glasovanje. Su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Gospodin Von, Europski potporni ured za azil, glasamo o odluci za protiv suzdržani, usvaja se. Rezolucija u cijelini, poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usva se. Ponovno izvješće VON, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo. Glasamo o odluci za, protiv, suzdržani usva se. Rezolucija poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usva se. Izvješće VON, Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti. Glasujemo o odluci. Za, protiv, suzdržani. Usva se. Tekst rezolucije poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće VON, Europska agencija za kemikalije. Glasujemo o odluci. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tekst rezolucije u cjelini poimeničnim glasovanjem, otvorom glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvorom glasovanje. Usvaja se. Izvješće VON, Europska agencija za okoliš. Glasujemo odluci za protiv suzdržani usvaja se. Rezolucija poimeničnim glasovanjem. otvorom glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvorom glasovanjem. Usvaja se. Izvrće VON Evropska agencija za kontrolu ribarstva. Glasujemo odluci za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Tekst rezolucije u cjelini. Ispričam se paragraf 23, izvorni tekst za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Rezolucija u cjelini. Poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće VON Evropska agencija za sigurnost hrane. Glasujemo od odluci za protiv suzdržani usvaja se. Provjerit ćemo. Provjerit ćemo za odluku. Otvaram glasovanje. Možda je ovo bilo malo prebrzo. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 3 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Stavak 8. izvorni tekst u tri dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se, drugi dio za, ispričavam se, usvaja se, e, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se, treći dio za, protiv, mislim da se odbija, ali provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Deveti amandman za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Peti. Poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Šesti amandman poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Stavak 11. izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 13. izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8. za, protiv, suzdržani, odbija se. 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Rezolucija u cjelini pojmaničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće VON, Europski institut za jednakost spolova, glasujemo o odluci za protiv suzdržani usvase. se, rezolucija o cjelini pojmeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće VON, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje. Glasujemo o, cijeli, o odluci za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasujemo o tekstu u cjelini poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće VON Evropski institut za inovacije i tehnologiju. Glasujemo o odluci za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Tekst rezolucije u cjelini poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće VON, Europska agencija za lijekove, glasujemo o odluci za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tekst rezolucije u cjelini, poimeničnim glasovanjem. Ispričavam se, stavak 20. za. Stavak 20. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Glasujemo o rezoluciji u cjelini, poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće on Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama. Glasujemo o odluci za, protiv, suzdržani, usvaja se. Rezolucija o cjelini poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće VON, Europska agencija za pomorsku sigurnost, odluka o cjelini za protiv suzdržani usva se rezolucija o cijelini, poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. usva se. Izvješće VON Agencija Evropske unije za mrežnu informacijsku sigurnost, odluka u cijelini, za protiv suzdržani usvaja se, rezolucija o cijelini, poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće VON Europska agencija za željeznice. Glasujemo odluci za protiv suzdržani usvaja se. Rezolucija u cjelini. Poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala odluka u cjelini za protiv suzdržani, usvaja se. Rezolucija u cijelini poimeničnim glasovanjem, otvorom glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvorom glasovanje. Usvaja se. Europska zaklada za izobrazbu, odluka o cijelini za, protiv, suzdržani, usvaja se. Rezolucija o cijelini poimeničnim glasovanjem, otvorom glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvorom glasovanje. Usvaja se. Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, odluka o cilini za protiv suzdržani usvaja se. Rezolucija o cilini pojmeničnim glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Zatvorom glasovanje. Usvaja se. Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu. Rezolucija o cilini pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Agencija za opskrbu Euratom odluka u cijelini za protiv suzdržani usvaja se. Rezolucija u cijelini pomjeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, odluka o cjelini za protiv suzdržani usvaja se. Rezolucija u cjelini, poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ured Europske unije za pravosudnu suradnju, odluka o cjelini za protiv suzdržani usvaja se. Rezolucija o cjelini poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Europski policijski ured odluka o cjelini za protiv suzdržani usvaja se. Rezolucija poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Agencija Europske unije za temeljna prava, odluka u cilini za protiv suzdržani. Usvaja se. Amandman broj 2 za protiv suzdržani. Usvaja se. Amandman 1 se ne razmatra. Rezolucija u cijelini pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Predposljednje izvješće, Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama, odluka o cijelini za protiv suzdržani usvaja se, rezolucija poimeničnim glasovanjem, otvorom glasovanje. Jesu li svi glasovali? zatvorom glasovanje. Usvaja se. I završeno izvješće VON, Agencija za evropski GNSS, odluka u cijelini za protiv suzdržani usvaja se. Prijedlog rezolucije pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I tu dolazimo do kraja. Gotovo do kraja. Nismo još u potpunosti završili. Sada prelazimo na izvješće Marinesku. Zajedničko poduzeće Artemis odluka u cjelini za protiv suzdržani usvaja se. Rezolucija u cjelini poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zajedničko poduzeće Clean Sky. Odluka u cjelini za protiv suzdržani usvaja se. Rezolucija u cjelini poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zajedničko poduzeće ECSEO. Odluka u cjelini. Pojmanično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Rezolucija u cjelini poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zajedničko poduzeće ENIAK. Odluka u cjelini. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Prijedlog rezolucije poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se zajedničko poduzeće za gorive čelije i vodik, odluka o cjelini, za protiv suzdržani usvase prijedlog rezolucije poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne ljekove 2. Odluka o cjelini za protiv suzdržani usvaja se. Rezolucija o cjelini za poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Međunarodna organizacija za energiju i fuzije ITER. E, glasujemo o odluci poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasujemo o amandmanima. Izvorni tekst, prvi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 1, poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se.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 Zajedničko poduzeće SESAR, odluka o cijelini za protiv suzdržani usvaja se, prijedlog rezolucije, pojmeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sada na izvješće Pirinski, godišnje izvješće o Europskoj investicijskoj banci za 2014. godinu. Amandman broj 7, poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 9. izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani usvaja se, drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. 39 u dva dijela, prvi dio za protiv suzdržani usvaja se, drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. 43 dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Očekivao sam, mislim da je usvojeno, međutim provjerit ćemo. Možemo provjeriti prvi dio. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasanje. Abgelehnt. Zweiter Teil. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerimo. Haben alle abgestimmt? Jesu li svi glasovali? Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Treći dio, tko je za? Protiv, suzdržani usvojeno. 54 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 59 izvorni tekst tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 41, amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 2, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 3, 3 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Četiri tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. pet u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani. Imam zahtjev za provjerom, prvi dio, dakle, otvaram glasovanje. Wer je eh so gekommen? Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist äh, geschlossen. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Mislim da je usvojeno jednakom većinom, ali provjerimo. Otvaram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Šest koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodno izjava E, originalni tekst u dva dijela, prvi tko za, protiv, suzdržani, odbijeno. Drugi dio, Koje za, otvaram uh, pojmenično glasovanje. E, abgestimmt. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Visumsantrag betreffend Anschläge auf Krankenhäuser und Schulen als Idemo na rezoluciju napadima na bolnice škole kao povredu međunarodnog humanitarnog prava. Imamo manje sedam klubova. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Broj pet. prvi dio. Tko je za? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje.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 odbijeno. Izjava G u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 3, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Alle abgestimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. Otvoran glasovanje. Usvojeno. Rezolucija u cijelini. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Ferrara izvješće, javni pristup dokumentima za 2014. i 2015. Amandman 7 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 8 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, Provjerimo prvi dio. Otvoren glasovanje. Haben ali abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak devet u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak deset u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 14 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Stavak 15 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 24, tko je za? Protiv, a dobro, 15. stavak, drugi dio, provjeravamo elektronski otvoren glasovanje. Su se svi glasovali? zatvoran glasovanje. Usvojeno. Stav 24, tko je za? Protiv, suzdržani,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 Odbijeno. 29 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerimo drugi dio. Otvaram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? ECR ne sudjeluje. Molim vas još jednom. Dakle, 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 33. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 134. prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojen. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 41. dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 42. Dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio. Za? protiv, suzdržani, odbijeno. Rezolucija u cijelini. O, dobro, prije toga provjeramo drugi dio stavka 42, otvoran glasovanje. Die Abstimmung ist geschlossen, glasovanje. Dobro, usvojeno. Rezolucija u cijelini, poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Idemo na izvješće Kuneva, radnice i njegovateljice u kućanstvu. Stavak 1, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvojeno. Stavak 2, izvorni tekst u četiri dijela. poimenično glasovanje o svakome. Prvi dio, otvoren glasovanje. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung geschlossen. Usvojeno drugi dio, otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Treći dio, otvaram glasovanje svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Četvrti dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Stavak 9 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 11 u dva dijela prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv,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 protiv, suzdržani, usvojeno. 15. Tko je, je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 17. U tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno.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 Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Treći dio, otvaram glasovanje. Ham ali abgestimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Stavak 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani?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 Zatvaram. Usvojeno. 34 tko je za, protiv. još jednom molim vas 34 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 35 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 40 tko je za, protiv, suzdržani, usvojen 41 za, protiv, suzdržani, usvojeno 43 za, protiv, suzdržani, usvojeno 56 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno 60 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno 61 prvi dio tko je za protiv suzdržani usvojeno drugi dio za protiv suzdržani odbijeno 64 prvi dio tko je za protiv dosta suzdržanih provjerimo prvi dio glasujmo otvaram glasovanje alle jesu li svi glasovali Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, ista većina, usvojeno. 65, tko je za, protiv, usvojeno. 66, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 68, tko je za, Provjerimo 66. Otvaram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Odbijeno. 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Izjava E u tri dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani. Drugi dio. Prvi tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno, treći dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izjava i pa provjerimo treći dio i vodne izjave E, otvaram glasovanje. Haben ali abgestimt, Die geschlossen. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Izjava i u tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Izjava K. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izjava O. U dva dijela tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno, izjava R, tko je za, provjerimo drugi dio vodne izjave O, otvoran glasovanje. Abgestimmt, die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Izjava R, tko je za, protiv, Dva kluba ne glasuju. Otvaram, dakle, glasovanje elektronsko, uzivodna izjava R. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Izjava V. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Izjava Y. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvojeno izjava Z, tko je, u dva dijela prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno, izjava AE, u dva dijela prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno, izjava AG, tko je za, provjerimo dve AE, elektronsko glasovanje, otvoren glasovanje. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Izjava AG. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Izjava AEH. A e to je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Izjava AI. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. AK. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbijeno AM u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani odbijeno. Izjava, odnosno ne, provjerit ćemo AM drugi dio otvoran glasovanje. Ali abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Izjava AO u dva dijela prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. AX, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. BA, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izjava BD, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Gestimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram. usvojeno. BE, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. BF, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. BL, u dva dijela prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izjava BM, tko je za, protiv, suzdržani, Odbijeno. Rezolucija u cijelini. Poimenično glasovanje. Otvoran glasovanje. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvoran glasovanje. Usvojeno. Wir kommen nun zum letzten Bericht, zum Bericht Reinske. Dolazimo do posljednjeg izvješća, Aha, izvješće Reinke jednakost spolova i osnaživanje žena u digitalnom dobu, stavak 9, prvi dio, tko je za, protiv, u usvojen, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 10, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 11, dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 15, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 17, tri dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojen. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 19 u šest dijelova. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, Mislim da je odbijeno, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Gestimt. Die Abstimmung ist geschlossen zatvoren glasovanje. Usvojeno. Četvrti dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Peti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Šesti dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 22 dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani usvojeno, stav 25, pojmenično glasovanje, odnosno ne, provjera, drugi dio prethodnog e, stavka, otvaram glasovanje. Su svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Stavak 25, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Haben alle Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram. Usvojeno. 27 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 28 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stava 39 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 42 od 2 dijela, prvi dio tko je za. 39 provjeravamo, dakle 39 otvaram glasovanje. Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. Angenommen. 42 usvojeno. 42 od 2 dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerimo drugi dio stavka 42. Otvaram glasovanje. Ham alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 49 devet dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 53 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 54, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 55, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Stak 56. 56. Dakle, provjeravamo 55, drugi dio, elektronska provjera. Otvaram glasovanje. Die ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 56 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 57 koje je za, protiv, suzdržani,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 protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Izjava D. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Izjava I. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Izjava T. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dragi kolege, prije nego što glasujemo o ovoj rezoluciji, bilo je jako teško pratiti današnje glasovanje. Morate biti jako pažljivi i doista jasno pokazivati ruke. Ovo je poimenično glasovanje, dakle, o rezoluciji. Otvaram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Das Protokoll dieser Sitzung wird dem Parlament zu Beginn der nächsten Zapisnik eh, će biti stavljen na odobravanje do iduće sjednice. Ukoliko nema, ne bude bilo primjedbi do sljedeće sjednice ne će se smatrati usvojenim. Ne vidim da nema nikakvih primjedbi i ovime završavamo današnju sjednicu. Želim vam